Bruto će se uvrstiti u zapisnik ove sjednice. Ako ne bude komentara do trenutka odobravanja e, zapisnika, onda će se smatrati da se taj zapisnik